Sljedeća točka na dnevnom redu je usmeno pitanje. Radi se o obrazovanju djece u e, hitnim situacijama i u dugotrajnim, izvanrednim situacijama i dugotrajnim krizama. Naravno, e, radi se o e, pitanju koje je postavio odbor DEVE, naša izvjestiteljica gospođa Linda Mekavan koja se javlja za riječ. Drago mi je da smo upravo danas odlučili raspravljati o ovoj temi zato što e, danas e, imamo e, neku stvar koju možemo slaviti u ovim svim tužnim vijestima oko nas. Danas smo usvojili proračun i samim time mi smo se složili sa jednim od glavnih zahtjeva u našoj rezoluciji koju ćemo usvojiti sutra, to je da se poveća humanitarna pomoć za obrazovanje u izvanrednim situacijama i to bitno na 26 milijuna eura. To je brojka koju smo mi predložili na odboru DEVE i i želim zaista e, čestitati svima vama zato što to je e, korak ka onom cilju od 1% koji je e, ono što želimo postići što se tiče našeg proračuna za humanitarnu pomoć i povjerenik Nidis je to naglasio da je to jedan njegov važan prioritet i znam da isto to vrijedi i za e, moj politički klub i kolege iz EPP-a. Dakle, mnogi klubovi i GUE e, su zaista isto s nama podijelili želju da se postigne cilj. Zahvala sam. E, baš sam bila u Turskoj e, početkom ove jeseni sa odborom DEVE i zaista smo vidjeli zašto je važno da se ulaže u obrazovanje. Posjetili smo izbjegličke logore e, gdje imamo 75 tisuća ljudi i posjetili smo mnoge obitelji koje žive tamo e, u toj zajednici i zaista smo vidjeli što to znači za obitelji koje moraju doći tamo, ostaviti svoje domove i početi život iz i što to znači kada imate jednu zemlju koja mora primiti stotine tisuće izbjeglica i pokušava im na neki način organizirati obrazovanje. Imamo programe koje e, vode UNICEF i druge organizacije. U, u izbjegličkom logoru Karamanaras smo vidjeli e, UNICEF koji je organizirao škole, koji e, plaća naknade učiteljima tako da se može nastaviti E, njihovo obrazovanje i nastavni program sirijski se koriste. Nije tome najvažnije je da se vrati taj osjećaj normalnosti u živote djece i djeca su zaista sretna e, kada mogu ići u školu. E, oni su prošli strašne traume, ali kad su u školi osjećaju da mogu biti kao druga djeca. I tamo imaju i igračke i mogu, mogu igrati različite igre, a ne samo dakle, obrazovni program. No ono što me brine, a to je što se događa kada ta djeca navrše e, koja će nakon nekoliko mjeseci, 16, 17, 18 doći u situaciju da moraju e, ići na više obrazovanje. U Turskoj su imali, odnosno ta djeca su prije imala e, planove, htjele su studirati i kada navrše 16 ili 18 godina oni e, nemaju mogućnost da idu na sve učilište i onda se upućuju u Europu po onim teškim putevima. Znači poruka naše rezolucije je veoma jasna Znam da, gospodine povjereniče, zaista to znate, znate koje su prepreke između humanitarnog e, e, humanitarne pomoći i drugih izvora financiranja. Vi to pokušavate srušiti, imamo globalne ciljeve koji posebno se fokusiraju na obrazovanje u onim zemljama koje su krhke i e, brojke pokazuju da dvije milijarde djece žive u područjima zahvaćenim sukobima. Imamo izvješće izvješćem kolege Enrika Guerrera koji će iznijeti na e, samitu za e, svjetsku humanitarnu pomoć. Znači, zaista moramo povećati sredstva za taj oblik obrazovanja. Hvala vam na vašoj podršci i nadam se da ćemo uspjeti e, dalje nastaviti graditi novim temeljima koje smo postavili danas. Hvala gospođo izvjestiteljice. A sada Naša gost iz Europske komisije, Hristos Stiljanidis, povjerenik. Dragi kolege, zaista mi je veoma drago da upravo danas razgovaramo o ovoj temi. Draga Linda, hvala ti na tvojoj podršci tebe kao potpredsjednice eh, odbora DEVE. Zaista vjerujem da obrazovanje za djecu u izvanrednim situacijama je od izvanredne najveće važnosti. To je najsnažniji e, instrument koji imamo da bismo zaštitili djecu. Ona, e, na taj način možemo im zajamčiti bolju budućnost. Obrazovanje u izvanrednim situacijama je e, baš veliki prioritet za komisiju i posebno i za mene. i znam da je to e, također najviši prioritet i za ovaj parlament kao što je Linda snažno naglasila u svom govoru. Vaša dijela govore glasno. Vidi se da ste zaista odlučni da to provedete i zaista sam zahvalan na vašoj podršci. Hvala vam još jednom. Svi se slažemo da je obrazovanje temelj za sve ostalo. To je najsnažniji štit e, koji možemo dati ranjivoj djeci, koji ih štiti od radikalizacije, koji ih štiti od e, prisilnog novačenja, od toga da padnu kao plijen terorista i drugih ekstremističkih skupina. Također ih štiti od prisilnih e, vjenčanja i od e, odlaska na ove opasne puteve migracije. Obrazovanje je stoga osnovna nasušna potreba. To sam vidio i na terenu. Kada sam obilazio e, ta područja gdje postoje krizne situacije, E, uglavnom e, u posjetima izbjegličkim logorima u Jordanu i Libanu sam to vidio i također na granici sa Sirijom. Ono što hoću reći je veoma jasno. Ti ljudi ne trebaju pomoć samo e, za svoje nasušne potrebe. Ne trebaju samo hranu i sklonište također trebaju dignitet, trebaju nadu i trebaju stvarnu budućnost za svoju djecu. Kao što ste s pravom naglasili u svojoj rezoluciji, manje od 2% globalnog eh, humanitarnog proračuna odlazi na obrazovanje. U trenutku kada 60 milijuna e, izbjeglica i prognanic, prognanika je brojka bez presedana. Danas više od 35 milijuna djece ne pohađa školu zbog humanitarnih kriza. 35 milijuna djece. To se mora promijeniti. Ne možemo nastaviti e, raditi kao što smo radili do sada. Trebamo novi pristup. Obrazovanje nije sekundarna stvar. Posebno e, zato što smo sada tek u drugoj fazi e, tih izvarenih situacija jer obrazovanje time što štiti djecu ojačava i sigurnost. I na taj način e, rješavamo zapravo jedan od glavnih uzroka migracije. Roditelji i djeca ne bježe iz svojih e, domova samo zato da bi dobili krov nad glavom i hranu. Oni odlaze zato što također žele pristup obrazovanju. Tokom ovih nekoliko zadnjih godina smo povećali sredstva iz eh, našeg humanitarnog proračuna upravo za taj sektor. 2012. je bilo 2 milijuna eura, a ove godine smo došli do 11 milijuna eura. To je oko 1% našeg eh, proračuna za humanitarnu pomoć. Sada moramo učiniti više, puno više. Početkom ove godine ja sam se obvezao da ću 2016. utrostručiti taj iznos i da ćemo time doći do onog cilja koji je odredio UN od 4% do 2019. Zaista mi je drago i ponosan sam što mogu reći u ovom domu da ću ovaj cilj od 4% postići već sljedeće godine. taj uspjeh nije uspjeh koji pripisujem sebi. On je i vaš. Zato što mi e, ne bismo mogli postići taj cilj bez vaše snažne podrške. Bez vašeg prijedloga da se dodatnih 26 milijuna eura iz proračuna Europske unije namijeni upravo za ovu svrhu i iskreno govoreći vaše vodstvo, vaše djelovanje je zaista e, zaista smo zahvaljujući tome postigli mnogo toga. E, još jednom vam hvala, zahvalan sam na, vašem, na vašoj pomoći da se mm, pronađu potrebna sredstva. Htio bih e, vas zaista uvjeriti na osnovu mog iskustva na terenu svaki euro koji se uloži u Obrazovanje u izvanrednim situacijama je ulog uloženi u mir. Ja radim zajedno sa kolegom e, Johanom Hansom i Nevenom Mimicom koji zaista e, obavljaju odličan posao na tom planu e, kako bismo taj izazov s njim se suočili, kako bismo osigurali da djeca u svim ovim kriznim situacijama imaju pristup obrazovanju imamo različite projekte e, u Libanonu i Jordanu imamo i fund za e, fond za Afriku i kao što znate također imamo i te službene i neslužbene škole i e, koristimo pritom iskustvo naših partnera na terenu. To je veoma važno. Svi vi vrlo dobro znate da stvarni učinak tih e, neslužbenih e, škola je veoma velik. Mi imamo kolektivnu odgovornost da svakom djetetu omogućimo svjetlu budućnost. To je od ključne važnosti. I moramo zaista svi se još jednom obvezati na to da više nikad nećemo imati izgubljenu generaciju djece. Hvala vam. Eh, Hvala lijepa na ovom impresivnom, impresivnom govoru, gospodine povjereniče. Sada je vrijeme za eh, klubove zastupnika u ime EPP-a. Zastupnik Davor Ivor Štir, dva, dvije minute, izvolite

a kao rezultat obrazovnih projekata u twenty six zemalja. dakle pozdravljam ovu rezoluciju pozdravljam i liderstvo koje je pokazala e, predsjednica odbora za razvoj linda Makavan i naravno pozdravljam odluku o dodatnom budetu od twenty six milijuna eura za obrazovanje djece u krizama. hvala vam puno. hvala. Hvala. U ime socijaldemokrata Enrique Guerrero Salom. Jednu minutu, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, povjereniče, Imamo dobre vijesti. 26 milijuna je stavljeno na raspolaganje u novom proračunu. E, sutra ćemo e, donijeti rezoluciju koja će nam omogućiti da krenemo prema ovih 4%. Povjerenik kaže da ćemo u tome uspjeti, a sljedeći tjedan ćemo odobriti naš, moje izvješće o humanitarnom samitu u Istanbulu koji isto tako kreće prema ovih 4%. Međutim, postoji još jedan problem. Na koji način možemo e, dati obrazovanje tolikoj djeci u e, takvim e, kriznim situacijama jer obrazovanje je bitno ne samo za budućnost djece nego je vitalno i za budućnost društava u kojima žive ta djeca obrazovanje i znanje su neiscrpni izvori energije u svijetu i ako nemate pristupa tom znanju onda ste osuđeni na neuspjeh u budućnosti. Dakle, obrazovanje za djecu je podrška obiteljima i napretku u društvu. Hvala lijepa. Uma je cara, gospođa Jana Žitnanska. Jednu minutu. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Mnogo djece nije, nije u mogućnosti e, pohađati školu zbog e, vojnih sukoba i zato ne mogu osigurati bolju budućnost za sebe i svoju zemlju s obzirom da e, obrazovanje nije prioritet za zemlje u sukobu, a proračunska pomoć je vrlo niska, ta djeca ne mogu pohađati školu. Mi možemo isto tako e, promijeniti tu situaciju pomoću raznih programa koji e, se provode u Europi. U Slovačkoj postoje e, humanitarne organizacije, recimo Integra, koja pokušava barem na, daljinu spasiti barem jedno dijete. U ime Aldea Gospođa Beatriz Becerra Basterićeja. Dvije minute. Hvala lijepa gospodine predsjedniče i povjereniče. Želio bih na početku izraziti svoju zahvalnost e, komisiji što je e, podržala e, projekt Djeca i mir kroz ovu nagradu za mir. Već je pomogla deset tisuća djece. Želio bih zahvaliti, željela bih zahvaliti povjerenik povjereniku Stiljanidisu što je krenuo od 2% na 4% do 2020. a to će postići već 2016. Dakle, s time će se postići četiri glavna cilja za obrazovanje u agendi 2020. Trebamo povećati sredstva za obrazovanje, ali isto tako i programiranje e, odgovora na krize dugoročno uz održivi razvoj. Agenda 2030. nije samo namijenjena najmanje razvijenim zemljama, nego i onima koji su se pridružili tome, to je svima nama. I zato bih željela postaviti pitanje e, Ispunjavamo li mi kao države članice u pružanju obrazovanja e, izbjeglicama koji dolaze u naše zemlje? Prema e, konvenciji mi bismo trebali postupati prema izbjeglicama kao i prema našoj vlastitoj djeci kada im pružamo obrazovanje. Isto tako moramo imati e, obrazovne koridore, koristiti informacijsku tehnologiju kako bi djeca koja dolaze u EU bila što brže integrirana u školu škole i fakultete kako bi njihov život bio što je normalniji moguće i kako bi se oni osjećali sigurnima. I zato moramo e, imati e, održivi održivu podušku za rehabilitaciju, reintegraciju i razvoj. Žela bih citirati nešto što je u preambuli e, Ustava. Od, u umovima ljudi treba konstruirati obranu mira. Hvala. Puno hvala. U ime e, gospođa e, Loa e, Sanchez Kaldenter. Hvala gospodine predsjedniče, povjereniče. Mi pozitivno gledamo na ovu rezoluciju da se koriste europska sredstva za podršku e, obrazovanja djeca u izvanrednim situacijama i dugotrajnim krizama. Govorimo o stotinama tisuća izbjeglica koji bježe od rata iz Afrike i Bliskog istoka. Budućnost ovisi o tome da naša djeca dobiju pristojno obrazovanje u zemljama koje ih prihvaćaju. U 20. stoljeću Europa E, je vidjela mnoge migracijske tokove iz prošlih ratova. Ne slažemo se sa e, privatizacijskim, e, privatizacijskom linijom koja je uključena u to. Trebamo veći pluralizam u obrazovanje i želimo inzistirati da taj novac ide u javno obrazovanje novac europskih građana trebao bi služiti e, povećanju kvalitete javnog obrazovanja. To je najbolje jamstvo e, podizanja kvalitete u svakom društvu koje će uključiti svaku osobu koja je u njemu. Hvala lijepa. Hvala lijepa. U ime zelenih, gospođa Heidi Hautala, jedna minuta. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Jako je važno da se u posljednje vrijeme e, više pozornosti daje e, ranjivosti e, ljudi i njihovih života. I zato smo došli do zaključka da ljudi koji žive u ovakvim ranjivim situacijama i u izvanrednim situacijama su potpuno lišeni onoga e, što je potrebno za njihov život kada se on uspostavi. Ne znamo koliko ljudi e, dugo moraju živjeti u takvim kampovima, pa im moramo dati nadu. Slažem se s povjerenikom koji kaže da trebamo formalno i neformalno obrazovanje. Jedan dobar primjer koji sam vidio u kampu u Jordanu je e, finska udruga koja se zove Fincher Aid imala je škole jednu za djevojke, jednu za dječake. Uče vještine, uče suradnji i uče e, imati povjerenja e, u, vlastite sposobnosti i kreativne sposobnosti. Nadam se da ovih 4% koji je obećao naš povjerenik sljedeće godine da će se dobro iskoristiti za obrazovanje u izvanrednim situacijama. Hvala gospođo Haltela U ime EFTD-a E, Nathan Jill, jednu minutu. Hvala lijepa. Obrazovanje je od vitalne važnosti za svaku budućnost svakog djeteta. To je istina. Međutim, kvaliteta obrazovanja koju dobije dijete je također od ključne važnosti. U zemljama u razvoju privatne škole e, se e, rastu zato što javna škola ne može dati pristojno obrazovanje. U Nairobiju 120 privatnih škola sada postoji, a neke koštaju e, oko dolar tjedno, samo dolar tjedno. To je fantastičan novi fenomen koji se organski razvija. Vlade i udruge e, misle da privatno obrazovanje treba obeshrabriti, dok u stvarnosti ono može biti ključno u pružanju e, djece, e, pružanje obrazovanja djece e, koje su u nepovoljnim situacijama. E, moramo prestati davati novac korumpiranim vladama i, i ohrabrivati slobodno tržište Pristojno obrazovanje će ukinuti taj ciklus siromaštva. Hvala. Dobro. Hvala. Prihvaćate li plavi karton od gospođe Haltala? Izvolite, gospođe Haltala. Mm, ja znam da trebamo i privatna sredstva za obrazovanje i gospodin Čil je dao dobre primjere. Međutim, ne vjerujete li, Mr. Čil, da trebamo osigurati da zemlje u razvoju isto tako prikupe sredstva iz poreza i drugih izvora kako bi također mogli, pružiti javno obrazovanje. I ne mislite li da međunarodne organizacije koje podržavaju vlade kao globalno partnerstvo za obrazovanje rade fantastičan posao u tome da osiguraju da, da bude na raspolaganju kvalitetno obrazovanje za svu djecu. Hvala. Da, očigledno je da gospodarstva u trećim zemljama se razvijaju jer to je način kako će ljudi izlaći iz siromaštva u kojem se nalaze. A korupcija je jedna od najvećih kamena spoticanja za e, povećanje gospodarstva zemalja u razvoju. Ono zapravo oduzima bogatstvo od ljudi i stavlja ih u ruke korumpiranih dužnosnika i polit, policijskih službenika. E, postoji više načina na koji možemo e, povećati kvalitetu života ljudi u tim zemljama, a obrazovanje je jedno od tih područja gdje organski zemlje mogu razvijati svoje vlastite obrazovne sustave kao što je to moja i vaša zemlja. Hvala. Sada Silvija Kosta, jedna minuta. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, povjereniče. Jako je važno da danas konkretno utvrdimo da djeca E, imaju pravo na obrazovanje i kada su izbjeglice ili u izvanrednim situacijama. Ponekad to zaboravljamo. Imamo 10 milijuna djece izbjeglica u kampovima u Libanonu, Turskoj i Jordanu. Neki od njih su već izgubili godine škole zbog sukoba. A znamo i da pristup obrazovanju i e, psihološkoj potpori nije e, samo drugi korak u prihvaćanju, nego je važan instrument instrument e, da ih e, odmaknemo od radikalizacije i e, pomoć psihološka, ali isto je tako to plan za budućnost za njih i njihove obitelji. Usprkos angažmanu UNICEF-a i ostalih resursi, i sredstva koje su do sada dana nisu dovoljne. Drago nam je što će e, od 2016. komisija povećati ovu, ovu, ovaj iznos. Zahvaljujem e, kolegici Mekevan da treba stvoriti jedan humanitarni koridor, otvoriti vrata europskim, e, fakultetima i e, obrazovanju u, dalje, na daljinu. Hvala gospođici Kosta. Sada gospođa Angela Valina. Valjina. Jedna minuta. Hvala lijepa i dobro večer. Možete zamisliti da vaše vlastito dijete mora naučiti kako koristiti pušku umjesto da čita knjige. Djeca trebaju biti u školi, moraju učiti, igrati se sa svojim, e, sa svojim e, prijateljima. Međutim, to nije slučaj za mnogu djecu u svijetu. Europska unija ima dvostruke standarde postoje dok međunarodni sukobi se događaju mi gledamo na drugu stranu a istovremeno dajemo humanitarnu pomoć s ovom rezolucijom želimo povećati kvalitetu obrazovanja za djevojke i dječake a mislim da je to apsolutni prioritet oni su naša budućnost oni su naš život i ono što mi je nevjerojatno da ljudi pokušavaju manipulirati humanitarnom pomoći kako bi promicali e, pružanje usluga u privatnom sektoru. Ovdje govorimo o obrazovanju u izvanrednim situacijama i u dugotrajnim krizama e, koje, koje podržavamo javnim sredstvima. Mislim da Europska unija mora osigurati da se poštuju prava sve djece. Hvala, a sada Katarina Kinići. Jedna minuta. Hvala. Trebamo smatrati ovo jednim instrumentom e, velike važnosti za e, zemlje u krizama. U takvim slučajevima djeca su najranjivija, često ih zloporabljuju e, i e, seksualno zlorabe e, i kriminalne organizacije i oružane skupine. Dugotrajne krize mogu imati vrlo loše utjecaje na psihofizički razvoj djece koja će postati takozvana izgubljena generacija. Zato je obrazovanje preventiva i E, i, e, stvara otpornost djece. Zbog toga djeca koja su odvojena od svojih obitelji zbog e, kriza ili prirodnih katastrofa. Zahvaljujem komisiji na ovoj osjetljivosti, međutim želimo da odmah djeluje i izradi jednu globalnu strategiju pomoći za obrazovanje djece u izvanrednim situacijama. Hvala gospođo Kinići. A sada Eli Schlein, jedna minuta. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Sada e, sektor u obrazovanje djece u izvanrednim situacijama i krizama dobiva samo dva, manje od 2% e, globalnih pomoći i zato obrazovanje treba smatrati prioritarnim to je jamstvo za zaštitu djece u trenutku kada su najranjivija. Kao što je Linda McEvan rekla, škola im daje osjećaj normalnosti. Treba potaknuti e, aktivnosti e, ako se e, pričeka da oni se vrate u obrazovanje kad završe krize, možemo riskirati da se to nikad ne dogodi. E, obrazovanje mora biti u središtu sredstava Europske unije i trebamo razbiti e, prepreke e, prema razvoju. Došao je trenutak da Europska unija postane prvi donator koji će doći do 4% troška u ovoj situaciji i zahvaljujem povjereniku što je to to je što je to e, obećao. Ok, grazie, Ok, hvala gospođo Šlajn. A sada Doru Klaudijan Frunzulika. Jedna minuta. So, dziękuję, panie prezident. Dear colleagues, as Linda... Hvala lijepa gospodine predsjedniče, dragi kolege. Kao što smo već utvrdili, Obrazovanje je temeljno pravo za svako dijete i ključno je uživati ka... Obrazovanje je ključno da bi se uživalo u svim društvenim, socijalnim, e, ljudskim pravima. E, to ima veze i sa zdravljem, treba stvarati radna mjesta, razvoj. Nastanja u tom e, smjeru su ključne i slažem se da imamo odgovor na e, poboljšanje obrazovanja u hitnim slučajevima i moramo osigurati suradnju Europske unije sa drugim e, partnerskim zemljama koje pomažu kako bi se djeci i mladima u sukobima omogućilo obrazovanje. Obrazovanje mora biti sastavni dio e, humanitarne pomoći. Svi e, sudjelnici moraju povećati svoje napore posebno na početku e, takvih situacija i osigurati za odgovarajuća sredstva. Hvala lijepa. Zahvaljujemo zastupniku Frunzuliki. A sada kao posljednji e, govornik, gospodin zastupnik Andrej Mamikins. Dvije minute. Hvala lijepa. E, poštovane kolegice i kolege, Europska unija nema snažnu vojsku, da bi rješavala sukobe na svim krajevima svijeta. Ali Europska unija je najveći pružatelj humanitarne pomoći. Ta pomoć dugoročno daje daleko bolje e, rezultate nego vojske. Djeca koja se obrazuju u kriznim situacijama su naše najučinkovitije sredstvo protiv terorizma i siromaštva. Četvrtina te djece e, nema ni pet godina, a e, u bijegu su, u, u izbjeglištvu i to nije normalno, to treba promijeniti. Zato mi je drago da su se povećala financijska sredstva sa 4,4 na 4,7 milijardi do 2020 tako ćemo bolje e, oblikovati ovaj instrument. Europska unija mora usredotočiti i e, koordinirati svoju politiku i učiniti sve za budućnost naše djece. Hvala lijepa zastupniku Mamikinsu. Gospodine Vamikens, prihvaćate li plavu karticu gospođe Tole? Izvolite. Hvala lijepa. Govorili ste o djeci u regijama konflikata i u izbjegličkim kampovima. No, jesmo li spremni suočiti se s izazovom obrazovanja djece u Europi? Možda imate kakvih dobrih primjera. Hvala lijepa kolegici Tome na ovom pitanju, no nažalost e, moram priznati da moja zemlja se baš ne može pohvaliti e, uspješnom politikom integracije. Upravo je paradoksalno što u Latviji govorimo o jačanju službenog jezika latvijskog, ali u siječnju kada budemo primili izbjeglice u E, našu zemlju, onda će tu djecu obrazovati samo škole na ruskom jeziku, a latvijske škole neće tome dati doprinos. Dakle, nažalost, vijesti nisu dobre. Hvala lijepa. Zahvaljujem na ovom zanimljivom e, međubaltičkom e, dijalogu. A sada prelazimo na postupak e, spontanog javljanja. Po tradiciji imamo dva govornika, gospodin Polčak kao prvi i zatim gospodin Glotis Marijas kasnije. Hvala lijepa. E, gospodine predsjedavajući, na priznanju moje tradicionalne uloge. No, e, želim odati priznanju uspjehu e, povjerenika jer će tako otkloniti prepreke obrazovanju mladih. Želim istaknuti da smo danas prihvatili izvješće Rašida Dati koja, koji stavlja naglasak na obrazovanje kao sredstvo sprječavanja radikalizacije djece. Dakle, škole i obrazovni sustavi imaju ključnu ulogu jer pomažu integraciju e, ljudi u društvo, razvijaju kritičko razmišljanje i tako dalje. Dajem veliku podršku onom izvješću jer će pomoći obrazovati i djecu koja dolaze u Europu kao izbjeglice. Hvala lijepa. E, sada e, kolega Lotis Marijas. Hvala lijepa. E, mislite li da 65 milijuna djece živi u nuždi, a 37 milijuna djece ne ide niti u osnovnu školu zbog takve situacije? Činjenica da je toliko djece izvan obrazovanja pokazuje da se ljudska prava gaze nogama. E, to e, vrijedi za afričke zemlje, za izbjegličke logore u Libanonu, u Jordaniji i u kriznim e, područjima na rubu Turske. To je problem i u razvijenim zemljama kao što je Grčka zbog e, politike štednje i gdje se stalno smanjuje proračunska sredstva za obrazovanje. Grčka je također doživjela veliko pogošanje životnih uvjeta zbog siromaštva što se također e, odražava na obrazovanju za preko 50%. Toliko o nedostatku obrazovanja. E, pozdravljamo porast sredstava koje je najavio gospodin povjerenik Izis. Hvala ljeta, lijepa. I zaista posljedni, posljedna govornica, gospođa Julia Ward. Ali molim vas da se u buduće ranije javite za riječ. Izvolite. Hvala lijepa što ste mi dali priliku da se javim za riječ. Želim nešto reći o e, neslužbenom i izvan školskom obrazovanja jer upravo neslužbeni e, ponuđači obrazovanja mogu biti vrlo uspješni e, i igraju velik veliku ulogu u razvoju djece i stjecanju samopouzdanja. Kada nema službenih e, tijela, e, upravo oni razvijaju odnos povjerenja s mladima. Iako je važno prepoznati ulogu takvih organizacija. To su e, sportske organizacije, umjetničke organizacije, koje razvijaju samopoznanje djece, svijest o sebi, identitet i na, pokuš, pomažu im u rješavanju problema u kojima se djeca znaju naći. Hvala lijepa gospođo Ward. I na kraju u ime komisije izvolite povjerenik Stiljanides. Poštovane kolegice i kolege. Hvala vam puno na ovoj vrlo važnoj raspravi. E, dobro sam zabilježio e, vaše, e, vaša gledišta i mišljenja, pa i ovo posljednje o neslužbenom, neformalnom obrazovanju, zatim o učenju na daljinu. A imali smo i inicijative kroz UNRU za palestinsku djecu. Hvala još jednom na ovoj posebnoj raspravi. U istinu sam e, zadovoljan sa ovom primjernom suradnjom na ovom e, osjetljivom teškom području. No, želim još nešto reći na dvije teme. Prvo, e, na neformalno obrazovanje što je vrlo praktično rješenje u izvanrednim okolnostima. U zemljama u kojima su službeni kapaciteti već preopterećeni. Libanon je upravo takav primjer. Prije svega nekoliko dana sam posjetio tu regiju i uvjerio sam se u praktičnu vrijednost alternativnih mehanizama posebno u dolini Vegaja. Neformalno obrazovanje je i potreban prvi korak za integraciju uz formalno obrazovanje za dijete ili za odraslu osobu koja e, već dugo nije imala prilike e, ići u školu primjerice za djecu koja su e, aktivno sudjelovala u sukobima u Africi, u Srednjoj Aziji, naravno i, i slično. Drugo, što se tiče povezivanja pomoći u nuždi i dugotrajne pomoći za rehabilitaciju, za razvoj i za spašavanje u hitnim situacijama. LRRD to nazivamo. To je jako važno i e, snažno e, pozdravljam što ste se na to pozvali u vašoj rezoluciji. Obrazovanje zahtjeva dugoročnu perspektivu što humanitarna pomoć sama ne može osigurati E, tu kolege Mimica i Han e, nastoje osigurati da naš, svoje instrumente koristimo komplementarno. Već sam govorio o uzajemnim fondovima za Afriku, za srednju, Srednji istok i za sirijsku krizu. To je već e, pokrenuto pomoću više instrumenata. Ima nekoliko primjera gdje su se europski programi nastavili ili e, gdje su nadograđeni razvojnim instrumentima. Dopustite još da kažem nešto o angažmanu privatnog sektora na tom području. znate da mnoga sredstva, na primjer za neke zemlje na zaljevu, nažalost nisu iskorištene upravo za ovu specifičnu namjenu u hitnim slučajevima i u nuždi. Mislim da je važno prepoznati nove globalne instrumente, na primjer fond za globalizaciju, koji će omogućiti da se novac iskoristi i ovim e, privatnim e, putevima. Važno je omogućiti i e, taj način jednostavno da se pomaknemo s mrtve točke. Ne radi se o dilemi i o nekom sukobu između privatnog i javnog sektora. Ne, to nadilazi e, taj odnos. No, drage kolegice, drage kolege, zahvaljujem vam na e, vašoj odlučnoj ulozi vođenja u ovoj temi, pogotovo e, gospođi Lindy McEvans i odboru DEVE, e, udružimo svoje napore. prave praktične posljedice ovakve inicijative o, za obrazovanje u hitnim slučajevima e, mora biti takve da pokažemo kakve su koristi na licu mjesta e, u regijama sukoba i u Siriji u izbjegličkim logorima. Sljedeća mi je inicijativa pronalaženje rješenja za obrazovanje u kriznim, e, kriznom području oko Alepa. Hvala vam puno na suradnji. Hvala lijepa e, gospodine povjereniče na ovim e, važnim i potrebnim tumačenjima, dobili ste s pravom e, pljesak. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi, zahvaljujem e,